kao uvod u naše saslušanje. Hvala. Predsjedateljice, predsjedatelju, uvaženi kolege zastupnici. Velika mi je čast što se danas nalazim pred vama kao kandidatkinja za povjerenika za unutarnje tržište, industriju, malo i srednje poduzetništvo i poduzetništvo. Nadam se da ću zadobiti vaše povjerenje i podržati povjerenje koje mi je ukazao predsjednik Juncker. Nakon šest godina krize još sada vidimo neke vidljive naznake gospodarskog oporavka. No hitno nam treba gospodarski rast i nova radna mjesta. A Europa mora ponovno pronaći put za povratak na prosperitet, dinamičnost gospodarstva i društvenu koheziju. Kako bismo to postigli, ja Želim staviti naglasak na realni sektor koji bi trebao biti u središtu europskog gospodarskog programa. Kako ćemo to postići? Zasigurno ne na način da se u raspravi vraćamo na pitanje treba li nam Europa koja u kojoj je veći liberalizam ili je važnija socijalna država. Trebaju nam jedan i drugi aspekt oba su jednako važna. Kroz unutarnje tržište može se postići mnogo više za naše građane i poduzetnike i to će nam biti prioritet. Također možemo učiniti više u području konkurentnosti našeg gospodarstva. Suvremena gospodarstva temelje se na vrijednosnim lancima u sklopu kojih je snažan međuodnos između robe i usluga i gdje prilike za rast i razvoj više nisu u blizini nego često preko granice. Ja ću u obavljanju svoje dužnosti nastaviti rad svojih prethodnika, povjerenika Barnjeja, Tajanija i Neli Feroči. I tu ću se usredotočiti na četiri cilja. Razvoj punog potencijala unutarnjeg tržišta, poticanje konkurentne industrije kroz ulaganja i inovacije, te unapređenje poslovnog okruženja i potporu malim i srednjim poduzećima. Također ću se baviti unutarnjim tržištem izvan naših granica. Svi ste čuli mnogo puta da je unutarnje tržište ključan mehanizam za nova radna mjesta i gospodarski rast. Međutim, stalno se pojavljuju prepreke, one su još tu i ponovno se i iznova pojavljuju. Ovo je i zaključak najnovije studije Trošak nepostojanja Europe. Moramo se osredotočiti na ona područja i sektore gdje je najveći potencijal za rast. Primjerice, vidimo da postoje prepreke e, kako bi se uspostavilo stvarno tržište usluga u Europskoj uniji u pravnom smislu, ali isto tako i praksi. Moramo prevladati te prepreke i iznaći način da stvorimo veću razinu gospodarskog rasta, primjerice kroz uporabu načela uzajamnog priznavanja. Naglasak bi trebao biti na sektore gdje postoji jasna veza s našom politikom koja se odnosi na razvoj industrije i malog i srednjeg poduzetništva, primjerice poslovne usluge, građevinarstvo i maloprodaja. Unutarnje tržište za robu je dobro funkcionira i jedan je od glavnih segmenata europskih integracija. Međutim, danas e, postoji razlika između proizvoda i usluga, ali ta razlika je sve manje jasna. Prema tome moramo pojednostavniti i konsolidirati pristup unutarnjem tržištu za jedno i za drugo, barem u nekim sektorima. Također želim spomenuti digitalno jedinstveno tržište. E, krajnji je trenutak da spojimo pametne telefone s pametnim politikama. Moramo konsolidirati svoj rad i nadograđivati politike na onima koje već funkcioniraju. Zato nam tema treba učinkovita provedba e, prioriteta. Pobrinut ću se da sva postojeća pravila funkcioniraju u praksi na jednostavan, pravodoban i učinkovit način. Upravljanje unutarnjim tržištem bit će mi jednako važno kao i vama i imat će važnu ulogu u procesu europskog semestra. Također su, ću zatražiti od svojih službi da u potpunosti iskoriste postojeće instrumente za procjenu troškova i prednosti zakonodavstva, uključujući i ocjene učinka, test malog i srednjeg poduzetništva, ocjenu konkurentnosti i ex post analize. Također ću tjesno surađivati s potpredsjednikom Timmermansom koji je zadužen za bolje zakonodavstvo i program REFIT. Potrošači su pokretačka snaga gospodarskog rasta. Moramo uputiti snažan signal građanima da Europska unija postoji radi njih. I u tom smislu ne možemo zanemariti socijalnu dimenziju. I tu moram vrlo jasno reći. Ne slažem se s onima koji tvrde da unutarnje tržište ne može funkcionirati zato što ekonomske slobode ne mogu biti pomirene sa socijalnim pravima ili obrnuto. Naravno da se mora postići prava mjera. Međutim, nemam sumnje u to da možemo izgraditi unutarnje tržište koje se temelji na vladavini prava i koje funkcionira u praksi. Također želim naglasiti svoj interes za e, društveno odgovorno poslovanje. Na taj način se mogu pomiriti inovativna rješenja i socijalni problemi. Uvjerena sam da ako želimo pronaći rješenja, da ih možemo i pronaći. Primjerice, e, profesionalna iskaznica u Europskoj uniji omogućit će lakše pronalaženje zaposlenja bilo gdje u Europskoj uniji. Dopustite mi da sada navedem nekoliko prioriteta kojim ću se baviti sljedećih mjeseci. Puna provedba direktive o uslugama i nova strategija unutarnjeg tržišta za usluge. Zatim paket mjera o sigurnosti proizvoda i nadzora tržišta, učinkovita primjena novog zakonodavstva o javnoj nabavi te konsolidacija okvira mjera e, za zaštitu intelektualnog vlasništva. Moj drugi prioritet bit će poticanje industrijske konkurentnosti kroz ulaganje inovacije. Ne možemo imati održivi gospodarski rad rast bez e, solidne industrijske proizvodnje. Na industriju otpada tri četvrtine istraživanja i inovacija privatnog sektora u Europskoj uniji i tri četvrtine europskog izvoza, a to iznosi milijardu e, suficita u trgovini svaki dan. Industrija u središtu realnog sektora u Europi i izvor je gospodarske aktivnosti u sektoru usluga. Prema tome, robe i usluge međusobno su ovisne. Ako Europa želi biti prosperitetna, konkurentna na svjetskoj razini, tehnološki napredna i ekološki održiva, moramo potaknuti konkurentnost u industriji i moramo postići da 20% udjela u BDP-u do 2020. godine ima industrija, kako je naveo predsjednik Juncker. Imamo četiri osnovna područja e, od kojih se sastoji moja strategija za industriju. Kao prvo, u industriji nam trebaju jeftini ulazni troškovi, energija, sirovine i znanje. Europa ima najviše cijene energije u svijetu. Mi ovisimo o uvozu energije i ključnih sirovina. To šteti e, baznim troškovima naše industrije, posebno u onim industrijskim granama koje su energetski intenzivne, a čija se konkurentnost mora zaštititi. Također ću nastojati postići poboljšanje u području energetske učinkovitosti i pokazat ću da konkurentnost i održivost mogu ići ruku pod ruku. Podržat ću i integraciju unutarnjeg tržišta za energiju. Surađivat ću s kolegicom Marijan Tyson i radit ćemo na tome da se popune deficitarna zanimanja koja tvrtke traže, e, posebno u područjima kao što su tehnologija i inženjerska zanimanja, te ćemo promicati strukovno osposobljavanje i program prekvalifikacija. Drugo, najveći problem s kojim se suočava europska industrija je pad ulaganja, a to je 20% u odnosu na razdoblje prije početka krize. U tom smislu ću poduprijeti potpredsjednika Katajnena, e, te ćemo zajedničkim snagama mobilizirati 300 milijardi e, eura vrijedan investicijski paket koji će on predložiti u prva tri mjeseca svog mandata na zahtjev predsjednika Junkera. Moramo se pobrinuti da se novac troši na produktivan način. Ja ću iskoristiti svo svoje iskustvo u radu s regionalnim fondovima kako bih e, pomogla da se dođe do ulaganja koja su potrebna za europsku industriju, a naglasak će biti na strategiji pametne specijalizacije. Treće, industrija je potrebna kako bismo mogli ulagati u inovacije i modernizaciju. Moramo stvoriti okruženje koje pogoduje inovacijama i podržati ideje od začetka sve dostavljanja proizvoda na tržište. Koristit ću sve instrumente koji su mi na raspolaganju od infrastrukture za zaštitu prava intelektualnog vlasništva do iskorištavanja inovacije i tehnologija kroz financiranje i politiku javne nabave. Zajedno s kolegom Carlosom Moedašom želim iskoristiti program Obzor 2020. i ostale instrumente politika Europske unije kako bismo mogli podržati inovacije koje će biti blizu industriji i isto tako napredne tehnologije u područjima kao što su nanotehnologije, biotehnologije i napredna proizvodnja. Četvrto, poseban ću naglasak staviti na europske strateške industrije. Spomenut ću samo neke pojedinačne sektore. U automobilskoj industriji moramo ponovno pokrenuti proces CARS 2020. Zatim moramo revidirati okvir koji se tiče homologacije i moramo snažno podržati usklađivanje propisa u području automobilske industrije u svijetu. Što se tiče kemikalija, zajedno sa kolegom Vela, radit ću na poboljšanju provedbe propisa REACH, posebno e, što se tiče postupka davanja odobrenja. U obrambenom sektoru ću se baviti unutarnjim tržištem, javnom nabavom u obrani i racionalnim korištenjem ulaganja temeljem putokaza Europskog vijeća. Što se tiče građevinskog sektora predlažem da se izvede jedna analiza sektora i provedbe postojećih propus, propisa. No, htjela bih jasno reći da će moj pristup biti takav da će obuhvatiti sve gospodarske sektore od proizvodnje čelika do turizma i kreativnih industrija, uzimajući u obzir sve njihove specifičnosti. Istovremeno moram jasno naglasiti da ću surađivati sa svim industrijskim sektorima u Europi. Moramo imati preduvjete za razvoj zelenog gospodarstva. Namjeravam se baviti paketom mjera koje se e, temelje zelenim tehnologijama i pristupom koji je usmjeren na tržište u raznim industrijskim sektorima. 2015. godine predložit ću putokaz mjera koje bi trebale podržati industriju i koje će konkurentnost staviti u središte strategije Europa 2020. i proces europskog semestra. Treći prioritet. Sva mala i srednja poduzeća moraju imati e, poslovno okruženje koje pogoduje njihovom razvoju. Ja ću iskoristiti 2,3 milijarde eura za mala i srednja poduzeća u sklopu programa COSME, a poseban će naglasak biti na tome da se malim i srednjim poduzećima pomogne da dođu do kredita, te ćemo nadograditi poduzetničku europsku mrežu koja će omogućiti tim poduzećima da na najveći mogući način iskoriste pogodnosti unutarnjeg tržišta i pronađu tržišta u inozemstvu. Sve inicijative bit će predmet testa za mala i srednja poduzeća kako bi se vidjelo da ne utječu neproporcionalno više na mala poduzeća. Također ću predložiti reviziju akta za mala poduzeća u Europi. Cilj će biti da se svugdje u Europi smanji trošak i vrijeme potrebno za otvaranje novog poduzeća. Čitav postupak će biti brži. Također možemo učiniti mnogo više kako bismo smanjili administrativno, administrativno opterećenje i možemo otvoriti mogućnost da poduzeća obave sve na jednom mjestu. Europskim poduzećima treba pristup tržištu u Europi, ali isto tako i u svijetu. Zato ću surađivati sa povjerenicom za trgovinu Cecilijom Malstrom, te ću je podržati u otvaranju tržišta izvan Europe u duhu uzajamnosti i međusobne koristi. Pritom mislim na pregovore između SAD, Europske unije i SAD-a i Japana. S obje strane moramo smanjiti carine, moramo ukloniti necarinske prepreke, otvoriti tržište usluga i poboljšati pristup javnoj nabavi na svim razinama. Istovremeno, kao što je jasno istaknuo predsjednik Juncker, to ne može ići na štetu naših vlastitih standarda. Posebno ću pozornost obratiti na brzo rastuća gospodarstva poput Kine i zemalja koje se nalaze u našem neposrednom susjedstvu. Imam samo još jednu rečenicu, da, izvolite. U Europskoj uniji se ponekad stječe dojam da ono što poduzimamo kako bismo produbili unutarnje tržište koristi samo velikim poduzećima. To je kriva predođba. Za mene je unutarnje tržište mnogo više od toga. To je osnova našeg gospodarstva u Europi i utječe na svaku pojedinu tvrtku. Prema tome, unutarnje tržište zajedno sa inovacijama mora potaknuti europsku konkurentnost, otvoriti nova radna mjesta i potaknuti tako potreban gospodarski rast u Europi. Hvala. I vratimo se na posao. Great.